komisije i vijeća. Zapisnik jučerašnje sjednice, usvojeni tekstovi su vam podijeljeni. Ukoliko nema primjedbi, onda se e, zapisnik smatra usvojenim. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda. To je izjava e, vijeća, odnosno predstavljanje stajališta vijeća o nacrtu općeg proračuna za financijsku godinu 2018. Podsjećam zastupnike da ovdje nije predviđeno slobodno javljanje za riječ. dajem odmah riječ ministru Kivineu u ime vijeća. Izvolite. Gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici, povjereniče, dame i gospodo. Čast mi je što danas imam eh, ovom eh, Domu demokracije predstaviti stajalište vijeća o nacrtu općeg proračuna za financijsku godinu 2018. Kako je donesen od strane država članica 4. rujna ove godine. Poštujući vrijeme koje mi je dodjeljeno za izlaganje, bit ću eh, što sažeti u svojim iskazu. Kao prvo, u ime vijeća želim naglasiti i vrlo jasno istaknuti činjenice. Vijeće donosi nacrt koji i u obvezama i u plaćanjima predlaže povećanja u odnosu na proračun iz 2017. godine. Detaljno to izgleda ovako povećanje od 990 e, milijuna 0,6% u odnosu na 2017. kada se radi o sredstvima odvijenima za preuzimanje obveza. I isto tako povećanje od 9,9 e, milijardi eura ili 7,39% za sredstva odvojena za plaćanja. Druga stvar, vijeće smatra izuzetno važnim fiskalno stajalište, fiskalnu poziciju Unije i stoga je predložilo povećanje e, marži za krizne situacije u sljedećoj godini. Trebamo proračun Europske unije koji će omogućiti fleksibilnost, a što je više moguće u tom kontekstu i predvidljivost. Na temelju toga vijeće i predsjedništvo pokušat će u konačnici postići krajnji ishod vezano uz proračun za sljedeću godinu koji će u konačnici omogućiti napredak Europske unije. Usredotočili smo se na one izdatke gdje se postiže najveća vrijednost za Europsku uniju, postiže e, gospodarski rast, otvaraju radna mjesta, snaži sigurnost i bavimo se pitanjima migracije. Prioriteti su, vjerujem, isti kao i oni Europskog parlamenta. Istovremeno, poštujući proračunski proces kako je definiran ugovorom, vijeće traži prostor za uštede i za prekrojavanje investicija unutar predloženog proračuna, a da se pritom ne utječe na djelotvornu provedbu i izvršenje europskih programa. Gospodine predsjedatelju, dame i gospodo, Sad kada sam ovo objasnio, dozvolite da se kratko osvrnem na sam proračun i njegova vodeća načela. Održavanje gospodarskog rasta i otvaranje radnih mjesta i dalje ostaje jedan od glavnih prioriteta vijeća. Za 2018. godinu vijeće želi dati podršku inteligentnom, pametnom i uključivom rastu sa 65,6 milijardi vezano uz obveze i 66,4 za plaćanja što je povećanje od 2,1% i 17,5% u odnosu na razine u 2017. godini. Što se tiče 1a e, e, pod naslova, vijeće priznaje važnost eh, ovog političkog područja gdje možemo vidjeti značajne pomake u provedbi. Također želim naglasiti da vijeće predlaže rast u glavnim eh, programima pod podnaslovom 1a u odnosu na mjerilo koje je postavljeno u proračunu 2017. godine. Vijeće je odlučilo prihvatiti prijedlog komisije za programe kao što su COSME, Erasmus+, i stavljanje izvan uporabe nuklearnih elektrana. Kad govorimo o obzoru 2020. programom istraživanja i razvoja, želimo im dati podršku kao inicijativama koje štite e, financijske interese Europske unije, energetskim projektima, e, onima koji pomažu gospodarski oporavak kao i pilot projektima koji omogućuju pravovremene reakcije. Vijeće također prihvaća razinu odvojenih sredstava e, kako ih predlaže komisija za nove inicijative kao što je EU Solidarity Corps, Europski fond za strateška ulaganja, uključujući i iznos u pričuvi za njegovo e, produženje. U nekim proračunskim linijama, međutim, pod, podnaslovom naslovom 1a stopa rasta jest prilagođena na nižu razinu imajući u vidu realistični apsorpcijski kapacitet i nakon revizije obujma administrativnih izdataka. Krenimo sada dalje na podnaslov 1b, kohezijska politika. Ključni instrument Europske unije za stvaranje e, rasta i otvaranje radnih mjesta ostajemo na razini sredstava odvojnih za preuzimanje obveza kako ga predlaže komisija, a istovremeno su, kada govorimo o sredstvima odvojenima za plaćanje, predložene određene ciljne izmjene. Dame i gospodo, drugi prioritet za vijeće jest osigurati visoku razinu sigurnosti i osigurati adekvatno financiranje kada se radi o politikama koje se tiču migracije. Imajući to na umu, prelazimo na podnaslov treći e, sigurnost i e, državljanstvo, gdje predlažemo da se odvoje resursi za programe i resurse koji se bave pitanjima migracije. Vijeće također podržava komisijin prijedlog da se mobiliziraju instrumenti za fleksibilnost fleksibilnost kako bi se riješili prioriteti koji uključuje taj podnaslov. Pod naslovom četiri, e, Globalna Europa uglavnom smo se u velikoj mjeri oslonili na prijedlog komisije gdje je došlo do pada e, u odvajanju sredstava predviđenih za, e, preuzimanje obveza nekih 750 milijuna eura koji su prebačeni za pomoć izbjeglicama u Turskoj. A sada dozvolite da kažem nekoliko stvari o naslovima dva i 5. Biću kratak. Pod naslovom dva, održivi rast i resursi vijeće predlaže određene prilagodbe koje se uglavnom odnose na prvi stup zajedničke poljoprivredne politike. Prilagodbe predviđaju e, reviziju na viši iznos e, pripisanih prihoda e, s obzirom na jesenske prognoze. Neke dodatne uštede su utvrđene u sklopu sporazuma o održivom ribarstvu koji se temelje na prethodnim rezultatima provedbe. Što se pak tiče naslova petog administracije, administracija. Vijeće je nakon vrlo pozorne analize definiralo proračun relevantnih institucija e, prema onome što smatramo korektnom razinom, uzimajući u obzir specifičnost određenih institucija. Imamo dakle rezultat ciljanih ušteda i određenog pada u plaćama za većinu institucija i većinu funkcija odnosno ureda. Osim toga, uzeli smo u obzir napore e, koji idu u smjeru postizanja 5% cilja vezano uz osoblje za razdoblje od 2013. do 2017. godine kako bi se to odrazilo i na proračun Europske unije. Još uvijek postoji prostor za poboljšanje kako bi se u potpunosti postigao cilj u svim institucijama. Vijeće smatra da razina osoblja mora biti pod stalnom kontrolom, odnosno praćenjem, kako bismo se pobrinuli da se ostvarene uštede konsolidiraju. Gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici, želio bih e, zaključno istaknuti sljedeće točke. E, Uz usmjeravanje, odnosno moderiranje rasta proračuna u određenim područjima koje vijeće predlaže za 2018. godinu dano vam je na razmatranje nakon ozbiljne analize od strane vijeća. E, Načel, vodeća načela kojima smo se rukovodili zapravo se oslanjaju na prioritete. Željeli smo ograničiti rast u proračunu za odrezenđene programe kako bismo kroz veće marže organizirali fleksibilnost za druge programe i kako bismo zapravo u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira osigurali fleksibilnost. Ovo što sada nudimo zapravo je nešto što odražava stopu izvršenosti programa u prošlosti. Osim toga, nije bilo nikakvih smanjivanja vezano uz finaliziranje za programsko razdoblje od 2007. do 2013. godine kako bismo zaista održali ovaj uspjeh rješavanja zaostalih plaćanja i također nije došlo ni do kakvih e, smanjivanja sredstava vezano uz ključne humanitarne aktivnosti. Nakon ovog objašnjenja, gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici, uvaženi e, izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni, dame i gospodo, želim reći da sam u potpunosti svjestan koji su sljedeći koraci u proračunskom procesu. Namjeravam odvagnuti buduća stajališta Europskog parlamenta i nadam se e, da će na isti način kao što smo mi vrlo ozbiljno razmatrali i analizirali svoje stajališta da će isto tako zastupnici Europskog parlamenta razmotriti ovaj prijedlog. U tom duhu i nakon objašnjenja logike prijedloga vijeća želim reći da se nadam da možemo krenuti u smjeru pametnog i održivog proračuna za 2018. godinu koji će donijeti maksimalne prednosti za naše europske građane. Hvala vam lijepa na pozornosti. Hvala ministru i sada riječ ima e, povjerenik Tinger, izvolite. Dame i gospodo, gospodine ministre, uvaženi zastupnici, dame i gospodo, zastupnici, 2018. godina će biti normalna financijska godina. Imat ćemo i dalje 28 država članica. Komisija je s tim u vezi prije nekoliko mjeseci iznijela svoj prijedlog i sada smo dobili konstruktivna stajališta vijeća i parlamenta te vam na njima zahvaljujemo. Tu postoje neke razlike, ali nadam se da ćemo na koncu uspjeti doći do kompromisa. Nema eh, različitih stajališta kada je riječ o strukturi proračuna. Imamo također konsenzus kada je riječ o ciljevima, rast, zapošljavanje, konkurentnost za Europu. Tu se mora više toga poduzeti. Potom pitanje migracija. Moramo ju obuzdati uz pomoć više financijskih sredstava, te pitanje sigurnosti, kako unutarnje, tako i vanjske. To su pitanja koja su izuzetno važna za naše građane. prijedlog komisije kada je riječ o troškovima osoblja i tako dalje. Napravila je sve što je bilo u njezinoj mogućnosti. Želimo ostati u okviru ovog smanjenja od 5% u skladu sa dogovorenim rokovima. Stajalište vijeća predviđa rez od 1,5% kada je riječ o troškovima zaposlenika. I to kod nas izaziva zabrinutost. Naime, daljni rezovi osoblja bi značili veći pritisak na ostatak zaposlenih. Potom nekoliko riječi o koheziji. Sljedeće godine neće doći do e, preinaka programi vezani uz koheziju, zahtjevi za financiranja dostići će svoj normalni ritam. Imali smo neka kašnjenja u razdoblju 2014. i 2015. Nismo imali odgovarajuću stopu sufinanciranja da bi se projekti pokrenuli. Međutim, jednom kada smo postignuli ovaj zamah, Konačno će računi stići u Brisel, moći ćemo se pozabaviti i sa kašnjenjima o plaćanjima. Te smo uvjereni da ćemo moći surađivati u dobrom duhu sa državama članicama. Kada je riječ o važnim projektima kao što je bežični internet za Europu i slični projekti, oni se moraju financirati na odgovarajući način, naročito u njihovoj početnoj fazi. Nadam se da će to moći podržati vijeće. Želimo iskoristiti sljedeći trijalog koji je na rasporedu idućeg tjedna kako bismo raspravljali o projektima u sektoru istraživanja, inovacija, kako bismo vam približili te projekte i njihovu korisnost. Došlo je do rezova u programu Obzor 2020. to u iznosu od 500 milijuna eura i to nas zabrinjava. Naime, prije nekoliko godina odlučeno je da se 3,5% BDP-a usmjeri u istraživanje i razvoj, sada smo na 2%. Što više o tome govorimo, to manje poduzimamo. Istraživanje je temelj buduće konkurentnosti. Moramo investirati 150 milijardi više na europskoj razini i sad smanjivati za 500 milijuna eura može biti jedino pogrešno. Želimo također financirati samo velike projekte koji imaju dodatnu europsku vrijednost. zbog ovog reza, međutim, morat ćemo reći ne velikim projektima u sektoru digitalne tehnologije i nećemo moći slijediti korak u globalnim trendovima. To također vrijedi i za istraživanje u zdravstvu, borbu protiv raka, posebne lijekove. Rezati iznose za istraživanje znači zamrznuti napredak medicine. Što se tiče kvantne tehnologije, tu smo pokrenuli jednu vodeću inicijativu u suradnji sa industrijom i u suradnji sa znanstvenim centrima. Ukoliko oduzmemo ova 130, 130 milijardi koja su predviđena, to će poslati krivi signal. i zbog toga bi štednju trebalo provoditi tamo gdje ona doista promjena, ali ja bih vas želio uvjeriti u nužnost ovih projekata o kojima sam sada govorio. I tu je činjenica da sada predviđeni rezovi mogu dovesti do odgode projekata ili čak do njihovog ukidanja. To su projekti Kopernikus, Galileo i tako dalje. možemo provoditi određene rezove ukoliko je to potrebno. I međutim, ukoliko se za njih odlučimo u 2018. onda ćemo ih morati primjenjivati u 2019. i 2020. financijskoj godini. Moramo zadržati razinu obaveza na istim na istim iznosima kako bismo se mogli nositi u globalnoj utakmici. Što se tiče geostrateških izazova imigracija. moramo pažljivo promotriti gdje je moguće i realno provoditi rezove. Koliko pogledamo predstojeće vrijeme za naplatu, postizanje sporazuma za 2018. je nešto jako jednostavno i zato smatram da bismo trebali ubrzati kako bismo došli do sporazuma za 2018. E, i već počeli razgovarati o sljedećem financijskom razdoblju. Hvala, hvala još jednom izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni. Hvala lijepo, riječ ima izvjestitelj Murišan, tri minute. Hvala vam. Povjereniče Oettinger, Gospodine ministre, dobrodošli u Europski parlament. Ulazimo sada u odlučujuću fazu odlučivanja o proračunu za 2018. godine. Već smo se složili o političkim prioritetima i obavili smo zajedno dobar posao. Složili smo se da su sigurnost, rast i zapošljavanje politički prioriteti proračuna Unije za iduću godinu. To su odgovarajući prioriteti zato što je to ono što građani očekuju od Evropske unije i to su upravo područja gdje Europa donosi dodatnu vrijednost. Sada valja ispuniti ta obećanja koje smo dali u prvoj polovici godine. Međutim, nismo vjerodostojni kada kažemo da želimo inovativnu Evropsku uniju, a istovremeno režimo 491 milijun eura namijenjen istraživanju inovaciji nismo vjerodostojni ukoliko kažemo da želimo poboljšati infrastrukturu, želimo ulagati u željeznice, u energetski sektor, a istovremeno režemo 111 milijuna iz instrumenta povezivanja Europe i 99 milijuna za velike infrastrukturne projekte. Rezovi su 1,7 milijardi eura. To su jako veliki iznosi. Ovo što vijeće predlaže je proračun slabe Europske unije manje investicija danas znači slabiju slabije europsko gospodarstvo u budućnosti. To je komisija sada navela nakon što nam je iznijela stanje s ovim projektima. U prvoj polovici godine komisija je shvatila da rast, zapošljavanja i sigurnost moraju biti naši prioriteti i oni su izradili s tim u vezi proračun. Stoga predlažem da dodamo dodelimo još više sredstava za infrastrukture, istraživanje mala i srednja poduzeća, da stanemo na stranu poljoprivrednika, naročito mladih poljoprivrednika, te da ispunimo svoje obaveze iz kohezijskih fondova i strukturalnih projekata. To ne znači da će stopa apsorpcije ostati niska. To što više znači da će sada konačno provedba projekata dostignuti potrebnu brzinu i bit će potrebna sredstva u sljedećim financijskim godinama, a nema signala da će se novac uputiti tvrtkama, nevladinim organizacijama i građanima. Stoga tražim od svih strana da se sastanu tijekom idućih tjedana, te da izrade odgovarajući proračun za Uniju za 2018. proračun koji će se temeljiti na istraživanju, na inovacijama, koji će pomoći važnim projektima, malim i srednjim poduzećima koji će ulagati u dobre projekte koji se prijavljuju na europske fondove, koji će ulagati u naše susjedstvo, na istok, na jug, gdje ćemo koristiti agencije Unije koje su nam na raspolaganju, a kojima možemo poboljšati sigurnost građana u Europi. Hvala lijepo. Grazie, onorevole l'altro relatore. Hvala zastupniku Murešanu. Sljedeći izvjestitelj, izvjestitelj eh, kolega Ašort, izvolite. Uh, u travnju ove godine dogovoreno je povećanje godišnjeg proračuna Europskog parlamenta od 2,3%. Imajući na umu razinu inflacije, mislio sam da je to realističan prijedlog i preporučujem da ga se uzme kao mjerilo za ostale institucije. Drago mi je stoga što mogu izvijestiti da većina drugih institucija prihvaća e, to i drago mi je što e, imam prilike vidjeti da su dali slične prijedloge. Postoje međutim tri izuzetka koje bih želio iznijeti pred ovim domom. Kao prvo, e, Europski e, nadzornik za zaštitu podataka e, dobio je dodatne zadaće, a to je naravno nešto što za sobom povlači abnormalni izdatak za 2018. godinu. Druga stvar, Europski revizorski sud suočava se sa velikim povećanjem ranog opterećenja i to je također prihvaćam legitiman i razuman zahtjev. I u konačnici E, Europski sud također snažno argumentira da mu se poveća financiranje i zbog povećane razine aktivnosti, povećanih troškova prijevoda, kao i činjenice da se bave značajnim sigurnosnim pitanjima. Imajući na umu te dodatne troškove, E, moja je, moje je stajalište da je vijeće određene troškove previše srezalo i e, predlažem ovom domu da neke od tih smanjenja vrati na inicijalnu razinu. Međutim, održati pod kontrolom opću razinu izdataka u proračunu nešto je za što nam trebaju dodatne uštede. Djelomično predlažem da se dodatni troškovi e, pokriju radom na učinkovitošću i drago mi je što mogu reći da je Europski revizorski sud zaista pokušao i nam u susret kad se radi o tom prijedlogu. Međutim, u drugom dijelu moramo se uistinu povinuti proračunskoj e, disciplini i morat ćemo možda realocirati određeni dio sredstava. U tom smislu predlažem da se zamrznu proračuni odbora regija i e, Europskog e, gospodarskog i socijalnog odbora za 2018. godinu. Također sam svjestan da E, Europska služba za vanjsko djelovanje također e, bilježi značajni porast troškova, djelomično zbog povećanog broja osoblja, ali isto tako djelomično i zbog e, programa strateških komunikacija. Većina tih troškova trebali bi biti apsorbirani iz trenutačnog proračuna kada se radi o Agenciji za vanjsko djelovanje, ali mislim da će možda trebati mala prilagodba na veći iznos kada dobijemo konkretne brojke. E, gospodine predsjedatelju, molim ovaj dom da imaju na umu da brojka od 2,3% koja je predložena za ovaj Europski parlament predstavlja razuman odgovor na ono što nam je potrebno. Ako to ne primijenimo na taj način, morat ćemo zaista donijeti teške odluke u drugim područjima. Predlažem da se o prijedlogu raspravi sa e, izvjestiteljima u sjeni u sljedećih nekoliko tjedana i nadam se njihovoj potpori. Hvala vam zastupniče Ašvort. Predvidjeli smo izlaganje gospodina Artuija, predsjednika odbora za proračune, ali on nije u vječnici, te zato dajem riječ ministru Kivineu. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Dragi kolege, Veliko hvala na e, obuhvatnim, e, strastvenim e, i konkretnim napomenama. Dozvolite da vam se obratim zaključno samo s nekoliko riječi. Gospodine povjereniče, Argumentirano ste izložili svoje stajališta, posebice kada se radi o istraživanju. uvjeravam vas da vijeće s naklonošću gleda na to pitanje. Uzet ćemo to u obzir, prenijeti našim kolegama u vijeću i svakako će to biti predmetom rasprave tijekom proračunskog procesa. Radi se uistinu o izvrsnom argumentu i nečemu što treba uzeti u obzir. Kao što ste rekli, razmišljanje o dugoročnoj konkurentnosti kontinenta je važno. Hvala lijepa gospodinu izvjestitelju. Zaista ste strastveno govorili kada se radi o infrastrukturi, malim i srednjim poduzećima, poljoprivrednicima, primili smo to i tekako na znanje. To vam mogu obećati i svakako ću to raspraviti sa svojim kolegama u vijeću, a i svakako sa vama e, vrlo brzo čim krenemo sa dubinskim raspravama o proračunu. Gospodine Ashford, također hvala i vama na vašim napomenama. Mislim da su to izvrsne e, točke i argumenti kao takve ćemo ih u potpunosti uzeti u obzir tijekom razmatranja e, kada budemo govorili o administrativnim troškovima. Nakon što sam se osvrnuo na taj dio i e, jasno rekao da zapravo krećemo sa vrlo tjesnim e, trijalogom i pregovaračkim procesom, dozvolite da samo zaključno za današnju raspravu iznesem još nekoliko napomena. Kao prvo, želim vam svakako zahvaliti u ime vijeća, u svoje osobno ime, u ime svojih kolega na iznesenim stajalištima. Hvala vam što ste ih predstavili tako iskreno i otvoreno. Današnja rasprava je prema mojem mišljenju istaknula činjenicu da želimo stremiti istome cilju, a to je dobiti najbolji mogući proračun za Europsku uniju i njezine građane. Kao što sam već ranije rekao, u potpunosti poštujem to što Europski parlament možda ima i vjerojatno će imati drugačije viđenje proračuna za 2018. godinu. Uvjeravam vas da će vijeće naporno raditi e, s vama nakon što donesete svoje službeno stajalište. Znamo da možemo također računati i na komisiju i na vas, gospodine Ettinger i da ćete nam pomoći da približimo naša stajališta te da ćete predložiti vješta i uravnotežena kompromisna rješenja. Želim također zahvaliti gospodinu Artuiju, iako danas nije ovdje, kao i gospodi Morrisonu i Ashworthu, izvjestiteljima na dosadašnjoj interakciji a isto tako i na budućim kontaktima. Europa kao cjelina treba proračun koji i odgovara na potrebe građana. Iako se naravno radi o cilju koji se neprestano mijenja. Uvjeren sam da ćemo predanošću Europskog parlamenta, komisije, a i našom vlastitom predanošću